Europskoj komisiji o e, danjim e, praćenju linija djelovanja u vezi s podrškom poslovanju slobodnih zanimanja. Prvi koji će uzeti riječ je sam autor tog usmenog pitanja, a prva će riječ e, uzeti predsjednik Antonio Tajani. Imate dvije minute. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana povjerenice, poštovani zastupnici, u Europi imamo 4 milijuna slobodnjaka koji stvaraju 11 milijuna radnih mjesta s prometom od... Zastupnik je stao. Gospođo povjerenice, kaže predsjedavajući, Molim sve u sali da budu tihi. Imamo 4 milijuna slobodnjaka koji stvara 11 e, milijuna radnih mjesta s prometom od preko 500 milijardi eura. Mi moramo podržati ovu kategoriju radnika, moramo riješiti probleme koje slobodnjaci imaju kako bi pristupili financijskim sredstvima i kreditima moramo stvoriti e, manje nepotrebne troškove. Moramo učiniti da slobodnjaci imaju iste šanse koje su na raspolaganju malim i srednjim poduzećima kao na primjer pristup direktnim tenerima Europske unije i onima vlastitih pokrajina. Moramo imati i profesionalne vlagane koje bismo osigurali pogodnosti onima koji su upisani. Ja sam bio povjernik za industriju i 2014. godine e, su izrađene preporuke za podršku slobodnacima Europi i to ne samo kroz bolji pristup kreditima, nego uz bolje informiranje e, ciljajući na internacionalizaciju. Sada je došao trenutak da provedemo te preporuke, a cilj ovog usmenog pitanja kojeg sam izradio sa drugim klubovima jest da pitam novu komisiju kako će ona nastaviti na putu preuzetih obveza. Mi očekujemo vrlo snažno zalaganje eh, povjerenic Bjenkovske. Poštovana povjerenice, vi ćete svakako moći računati na podršku velike većine ovoga parlamente za zakonane prijedloge, političke inicijative, programe i financiranja u korist ove važne kategorije radnika koja je tako važna za gospodarski oporavak. Ova kategorija radnika mora osjetiti bliskost europskih institucija i zato mi od vas očekujemo jaku političku inicijativu koja će zajamčiti razvijanje ovih profesija koje trebaju više slobode slobode i demokracije. Hvala. Birokracije, oprostite. Zahvaljujem predsjedavajući, kaže e, sljedeći e, gospođa Evelyn Gebhardt. Imate dvije minute, izvolite. Hvala vam, predsjedavatelju, gospođo povjerenice. Slobodna zanimanja su izuzetno značajna zanimanja. Oni su okosnica društva Europske unije. Ta zanimanja imaju i vrlo visoke kvalifikacije. Oni su u pravilu nalaze u sektorima zdravstva, pravosuđa i drugih e, važnih sigurnosnih e, pitanja. I stoga upravo u tom području je visoka kvalifikacija nešto što traži e, jasna pravila, nešto što će im dati sigurnost u obavljanju zanimanja. Kao moj kolega Tažani, ja sam također spor, e, se slažem da mi ne trebamo birokraciju e, koja će prelaziti granice, ali trebamo osigurati visoku kvalitetu usluga na ovom području. To je ono što mi trebamo. U okviru provedbe poslovnih e, direktiva o poslovnim kvalifikacijama, profesionalnim kvalifikacijama, mi e, imamo i trebamo jedan proces evaluacije. Ja znam da je na tim područjima se taj proces upravo preispituje analizira i u ovom trenutku ja bih željela od vas dobiti odgovor oko toga koji poticaj postoji na ovom području, koji je smisao e, tog procesa evaluacije i koje su posljedice koje ti vi želite iz toga razraditi jer to su stvari s kojima se mi izuzetno bavimo i mi se želimo pobrinuti za to da se te usluge pružaju na najvećoj mogućoj razini a i da potrošači, pacijenti, a i ljudi koji profitiraju od tih usluga mogu biti sigurni da su e, pružili odgovarajuću kvalitetu. Hvala. Hvala. Zastupnica Gebhardt. A sada gospođa povjerenica ponovno. Predsjedavajući, poštovani zastupnici, zahvaljujem na ovoj prilici da naglasimo važnost i značaj slobodnih profesija u Europi kao što vaša pitanja naglašuju da zanimanja e, trebaju biti priznata jer su to ljudi poduzetničkog duha, arhitekti, odvjetnici, inženjeri. Oni stvaraju e, poslove poduzeća kao neovisni poduzetnici. Oni ulažu u svoje vlastite e, imovinu, znanje, odlučujući se na rizike. Oni su e, poduzetnici koji stvaraju radna mjesta i visoko kvalitetne proizvode i usluge. Iz tog razloga e, komisija je odlučila posebno to uvrstiti u plan djelovanja do 2020. E, i u ova radna skupina za jačanje slobodnih zanimanja je osnovana uzimajući u obzir ovu skupinu njihova stručna znanja, vještine, e, pristup e, tržištima, pristup financijama. Mi smo doista usredotočeni na ova zanimanja. Ova radna skupina dala je čitav niz preporuka koje su uključene u izvješće koje će se finalizirati krajem godine, a koje je e, strukturirano oko pet tematskih cjelina. Prva tematska cjelina je obrazovanje, izobrazba, znači slobodnih profesija, jer oni moraju steći i poduzetničke i e, rukovodeće vještine. Ovdje želim naglasiti da slobodne profesije već sada mogu koristiti program Erasmus za mlade poduzetnike. Drugi blok je e, olakšati pristup financijama i s tog motrišta treba naglasiti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 E, sredstva iz e, programa kao što su obzor 20, 2020. i e, poduzetnička europska mreža. Treći blok je pristup tržištima, četvrti blok je poziva predstavnike slobodnih profesija da pridonesu smanjenju regulatornog okvira na način da se utvrde uska grla i najbolje prakse u Europskoj uniji. I na kraju radna skupina je na naglasila želju da se osnaži e, predstavljenost i zastupljenost slobodnih e, zanimanja na europskoj razini. Iz tog razloga odlučila sam da će slobodne profesije biti pozvane da sudjeluju na Skupštini malih i srednjih poduzeća 2015. koja će se odviti u Luksemburgu u studenom ove godine, što će im omogućiti da se bolje informiraju o svim postojećim politikama. Što se tiče reguliranja slobodnih profesija, treba reći da Europska komisija trenutačno provodi e, u jednu evaluaciju u svakoj državi članici e, kojom se e, prati direktiva o profesionalnim kvalifikacijama. To je nešto što radimo u suradnji sa vlastima i e, utvrdili smo više od 5000 e, e, uređenih zanimanja u svim sektorima i svim državama članicama. To je od velike koristi jer znamo da većina reguliranih profesija liberalnih, eh, odnosno slobodnih zanimanja je uređeno na ovaj način. Eh, time se eh, možda takvom regulativom smanjuje pristup tim profesijama i smanjuje mogućnosti zaposlavanja. Spomenut ću da komisija donosi ovo planiranje u strategiji unutarnjeg tržišta 21. listopada, a ključ je riješiti E, preostale prepreke pruženju usluga i zajedničkom tržištu za usluge te olakšati aktivnosti slobodnih profesija. Biće mi vrlo drago dodatno s vama raspraviti e, strategiju unutarnjeg e, zajedničkog tržišta kada ju donesemo jer je to vrlo složeni dokument u kojem smo mi dodali neke točke. Zahvaljujem na ovom pitanju i pozivam vas da nastavite s nama tu raspravu. Hvala gospođo povjerenice, a sada Zastupnik Švab. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, povjerenice, e, zahvaljujem na tome što ste iznijeli kako zamišljate ulogu slobodnih zanimanja na zajedničkom europskom tržištu. Kolega Tajani je ukazao na to kako veliku e, značaj e, mi kao klub zastupnika posvećujemo ovoj skupini. No, zabrinut sam što je se u u postupku protiv određenih država članicama e, raspravlja o kršenjima nekih odredaba u odnosu na slobodna zanimanja. Mi želimo povećati mobilnost u EU, a ovime se stvara jasnoća jesu li ti mjere dopuštene ili ne. I stoga ja s interesom čekam i odluke Europskog suda u ovim postupcima. Ipak naš interes je usmjeren upravo prema tome da slobodna zanimanja po svojoj prirodi, po svojem sposobnosti samoupravljanja trebaju moći zadržati svoje položaj i vi kao povjerenica za klasično zajedničko tržište ste upravo povjerenica koja e, mora se založiti i za slobodna zanimanja. Upravo zato što ste vi koji preispitujete pravila koja se odnose na slobodna zanimanja. Ja se nadam da strategija koja ćete predstaviti za nekoliko mjeseci biti pozitivna i u odnosu na slobodna zanimanja. Hvala. Hvala. U ime SND-a gospodin Danti. Hvala predsjedavajući, poštovana povjerenice, kolege i kolegice. Europska unija mora sve više ciljati na znanje kao pokretač razvoja, a profesije su važan faktor rasta, čak i ako dobivaju premalo pažnje od eh, institucija Europske unije potrebna je veća integracija profesija na temelju zajedničkih pravila. To pokazuju i podaci unutarnjeg prometa uslugama, ali i nedovoljna mobilnost stručnjaka u Europi. Studija koju je promovirala komisija pokazuje mnoge smjernice na kojima treba poraditi. Zato mislim da trebamo ciljati na e, obrazovanje i osposobljavanje kako bismo e, dobili na međunarodnom planu e, trebamo smanjiti i administrativno opterećenje i kompletirati pravni okvir koji mora biti jasan kako bi dao nove šanse. Zato gledamo pozitivno na obveze koje je povjerenica preuzela kako bi se poduprlo reguliranje, ono razvijanje ovakvih gospodarski važnih profesija. Hvala. Hvala gospodine Danti. U ime Kluba zastupnika Aldea, gospođa Haranzova, izvolite, minutu imate. Thank you, Mr. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice od liječnika do odvjetnika, arhitekata, slobodna zanimanja su ključni dio naših života. Moramo prema njima postupati sa poštovanjem i zato članak 59 revidirane direktive je nešto što je toliko značajno. Do početka sljedeće godine države članice će morati opraviti zašto neki profesionalci imaju određena zahtjeve za koje će svaka normalna osoba reći da nisu potrebni ili da su su diskriminirajući prema onima koji nisu rođeni u toj državni članici. Komisija mora biti izuzetno stroga kada odlučuje koji su prihvatljivi razlozi i treba pozvati one države članice koje ne poštuju duh i slovo zakona. E, predsjedniče, dogod češki inženjeri ili knjigovođe su suočeni sa birokratskim e, zidom, ako se samo žele preseliti u Njemačku, to znači da e, treba učiniti više. Jer ne samo da ti građani gube neke prilike, već i građani tih zemalja gube mogućnost za boljim uslugama i mi moramo osigurati temeljne slobode kretanja i nas, poslovnog nastana. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa zastupnica Grip e, na minutu i po Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. U proteklom sazivu sam ja bila izvisiteljica u ime mog kluba zastupnika Europskih pučana o reviziji direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija i zbog toga imam priliku govoriti pred vama večeras. E, u okviru odbora za unutarnje tržište smo se mnogo borili kako bismo povećali učinkovitost e, i jasnoću direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija i stoga bih se ja htjela danas osvenuti na, po mom mišljenju, jedan vrlo važan izazov, to je izazov vezan uz mobilnost, mobilnost radnika diljem Europske unije. Mi znamo da je to e, jedan od ključnih stavaka za povećanje gospodarskog radnih mjesta i općenito razmjene. Jedan od glavnih ciljeva revidirane direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija tiče se europske povelje stručnih kvalifikacija. Dakle, radi se o konkretnim praksama koje bi trebale poboljšati, pojednostaviti mogućnosti za priznavanje stručnih kvalifikacija i olakšati sustav priznavanja za regulirane profesije. To bi trebalo poslužiti i tim sušacima, a gdje smo danas? Pa što se tiče profesija u toj europskoj povelji. Imamo nekoliko profesija koje su iskazale za to interes. Imamo i konzultaciju koju je Europska komisija pokrenula za sljedeće zanimanja. Za doktore, e, fizioterapeute, medicinske sestre, inženjere i neke druge. Gdje se danas nalazimo po tom pitanju? E, gdje što se tiče rada vezanih uz ono što smo dovršili tijekom revizije u proteklom sazivu. Hvala vam lijepa, gospođo zastupnice. Sljedeći unik je gospodin Otmar Karas. Na minutu i pol izvolite. Gospođo Porenice, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, mi smo već 2003. godine imali zajedničku odluku o pravilima konkurencije i o uređenju tržišta za slobodna zanimanja mi smo već tada iz jednostavnog razloga što su slobodna zanimanja su jedno sidro stabilnosti našeg gospodarstva. Međutim, e, to e, ta profesije stoje pred novim izazovima, osobito u vremenu digitalizacije i globalizacije. Ono što je za nas sigurno jest da slobodna zanimanja u pravilu imaju akademsko obrazovanje, a i visoku razinu kvalifikacije. Oni su neovisni, e, odgovorni sami za sebe, e, neustrašivi i neutralni. I e, oni se brinu za to da se usluge pokrivaju cijelu državu usluge koje pokrivaju cijelu državu, cijele sve regije, sve građane po pravednim cijenama. ako govorimo o regulativi tih zanimanja, onda e, možemo reći da mi e, trebamo pravila koja će jačati slobodu, e, neovisnost, sigurnost jer slobodna zanimanja ne trebaju pretirano mnogo pravila. Oni moraju moći raditi neovisno i slobodno. Hvala. Gospodin Salini, imate minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Dobro gospođo povjerenice. Tema koju smo danas ovdje otvorili putem ovog usmenog pitanja jedna je tema o kojoj se jako raspravlja. E, radi se o strukturi našeg gospodarskog razvoja. Slobodne profesije su u prošlosti bile u središtu pažnje komisije, a u ovom pitanju podsjeća se na to da postoje mnoge potrebe u slobodnim profesijama, tu je internacionalizacija, pojednostavljenje i pristup financijskim sredstvima. I upravo u vezi sa potonjim želim vam reći da ako bolje analiziramo ono što se događa unutar Europske unije i u mojoj državi, vidjet ćemo da e, se slobodnjaci često e, udružuju putem pravnog oblika koji nije potpuno priznat. Vrlo često događa se da e, grupe e, slobodnjaka imaju poteškoća s pristupom e, financijskim sredstvima koja Europska unija stavlja na raspolaganje za stvaranje inovacija i zato molim vas da pridate veću pažnju ovom problemu. Hvala gospodine Salini, a sada gospođa Scheinfeld, izvolite. Gospodin Šajfer, zahvaljujem. E, jako mi je drago što danas raspravljamo o ovoj temi. Slobodna zanimanja su jako važna ne samo za tržište rada. E, oni imaju vrlo veliku socijalnu važnost. Trebali bismo smanjiti restrikcije vezane uz ovakve profesije ponekad e, moramo imati ukupnu, ukupno gledanje na e, propise. Ipak e, postoje i neki lobi koji utječu na države članice i na njihove vlasti. Zato um, propisivanje u vezi sa, slobodnim zanimanjima nije bilo uspješno do sada u Europskoj uniji. Pretjerana regulacija Um, smanjuje mogućnost pristupanja financijskih sredstava mladim ljudima i tako vrlo kvalificirane osobe ne mogu uh, se baviti svojom profesijom. Uh, zbog toga sve to utječe na cijene, e, cijene se povećavaju i konkurentnost je ograničena. Zato trebamo djelovanje na razini zajednice i na razini država članica. Nadam se da je ovo pravac koji ćemo slijediti u djelovanjima komisije. Hvala. A sada idemo na postupak slobodnog javljanja za riječ. Riječ ima zastupnica Tereza Komodini Kakija. Izvolite. Nisam tražila riječ vezano uz ovu temu, nego uz sljedeću temu. Ispričavam se. Ispričavam se zbog ove greške. Gospodin Marijes, izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Slobodna zanimanja daju veliki doprinos e, ekonomskom rastu država članica Europske unije. Više od 4 milijuna slobodnih zanimanja e, postoje u nekim sektorima kao što su sigurnost i pravosuđe, ali e, ekonomska kriza također je utjecala na slobodna zanimanja i zato trebamo mjere koje ćemo poduzeti u različitim sektorima kako bi slobodne profesije imale pristup financijskim sredstvima koje trebaju. U Grčkoj slobodna zanimanja osjetile su, osjetila su posljedice mjera štednje, mnoge osobe izgubile su radno mjesto, socijalnu sigurnost i e, više nemaju pravo na novac za nezaposlene i zato trebamo gospodarske mjere kako bismo poduprli e, slobodna zanimanja ne samo u Grčkoj nego i drugim državama članicama koje pate zbog gospodarske krize. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Marijasu. E, prije nego E, a sada dajem riječ povjerenici Bjenkovski. Izvolite. Poštovani zastupnici, zahvaljujem na vašoj podršci i zahvaljujem na detaljna pitanja koja ste postavili. Želim samo dodati da je komisija potpuno prepoznala poduzetnički potencijal slobodnih zanimanja. Zato ćemo nastaviti E, poklanjati veliku pažnju slobodnim zanimanjima, kao što sam već rekla, u sklopu akcijskog plana za poduzetništvo 2020. Naravno, mi ćemo slobodna zanimanja uključiti i u našu strategiju za unutarnje tržište i usredotočit ćemo se na modernizaciju, na e, zakone, propise i uredbe. Pokušat ćemo dati prioritet slučajevima kršenja prava, ka, o čemu je govorio gospodin Švab. Strategija za unutarnje tržište trebala bi uključiti čitav niz strategija za rješavanje problema prepreka kao e, zahtjevi vezani uz profesionalne kvalifikacije i e, djelatnosti koje su rezervirane ili ograničene na e, slobodna zanimanja. Mi ćemo pokriti razne sektore djelovanja, a ono što moramo pocrtati je e, cilj uzajamne evaluacije profesionalni uvjeti moraju biti na prvom mjestu i moramo e, izbjeći neproporcionalne prepreke. Što se tiče priznanja profesionalnih kvalifikacija, komisija sada tjesno surađuje s državama članicama i njihovim predstavnicima kako bi se došlo do sporazuma oko prijedloga za e, uvođenje novih mjera za fizioterapeute i radimo na tehničkoj infrastrukturi. Mehanizam IPC i informacijski sustav bit će spremni do siječnja 2016. godine, dakle za nekoliko mjeseci. To je pitanje e, postavila gospođa Legrip. mutualne će se dogoditi, a nakon toga ćemo imati strategiju za unutarnje tržište. Međutim, ne želim sada govoriti o detaljima. Mislim da ćemo imati mnogo prilika kako bismo o tome razgovarali nakon orijentacijske rasprave u kolegiju i nakon usvajanja strategije za, za unutarnje tržište. Mislim da sam kratko odgovorila na sva pitanja. Ipak sam htjela dodati sljedeće. Slobodna zanimanja bit će nešto na čemu ćemo se usredotočiti u strategiji za unutarnje tržište. Modernizacija, inovacija, smanjivanje propisa i prepreka u ovom sektoru. To je sve jako važno za nas i mi ćemo surađivati s vama na tom području. Hvala. Zahvaljujem povjerenici. Ovime